Ladies and gentlemen. Dame i gospodo. Colleagues, please uh, take Dragi kolege, kolegice, molim vas da sjednete. Gotovo je 3.10, moramo početi. Gospodin Kuhn, izvolite. Za početak bih vas htio podsjetiti da naš sastanak, da će naš sastanak biti na web streamu. Imamo jednu izmjenu u nacrtu e, dnevnog reda. Petu točku smo e, odgodili e, za sastanak odbora 6. i 7. svibnja. Ukoliko nema nikakvih prigovora, ja predlažem da s ovom izmjenom usvojimo dnevni red. Slažemo li se? Hvala vam lijepa. Dakle, smatram onda da je dnevni red usvojen, a sada krećemo na sljedeću točku dnevnog reda. Kao što ste primijetili, gospodin Kadek nije danas ovdje s nama, on će se sutra vratiti pa ću ja predsjedati sastankom kao e, drugi potpredsjedatelj ovog odbora. Krenimo onda na točku broj 3, javno saslušanje o poboljšanju selektivnosti i e, o zabrani e, e, odbačaja ribe. Dakle, zabrana odbačaja je jedan od glavnih načela nove e, zajedničke E, ribarske politike i e, da se smanje isto tako i posljedice te zabrane na ribarski sektor. Danas ćemo imati javno saslušanje o tome kako poboljšati selektivno u e, kontekstu zabrane odbačaja ribe. Podijelili smo panel na dva dijela. Prvi dio se odnosi na pitanja o tehničkih mjerama za povećanje selektivnosti, dok drugi dio će se usredotočiti na selektivnost e, kroz e, ciljno upravljanje i regulatorne mjere. Predlažem da e, pitanja postavljamo na kraju svakoga panela, pa pozivam članove da postavljaju dobro definirana pitanja i da jasno naznače kome postavljaju pitanje. S time započet ćemo sa panelom broj 1, razvoj tehničkih mjera za povećanje selektivnosti. Prva osoba na našem dnevnom redu je gospodin Olivier Lenezet, predsjednik e, e, udruženja Fish i predsjedatelj regionalnog odbora Britanije za e, ribarstvo i akvakulturu. Izvolite. Bonjour, monsieur président. Dobar dan, predsjedniče. Hvala što, sme, što ste me pozvali, gospodo i gospođe zastupnici. Kao što ste e, rekli, vi, ja sam potpredsjednik e, asocijacije za rebarstvo i predsjednik e, odbora za uzgoj e, ribarski uzgoj u, u Bretanji i predstavljam sve ribare Bretanje kontekst e, ribarstva u e, Bretanji 3700 e, plovila imamo ribarstvo na otvorenom moru koje je vrlo razvijeno o selektivnosti kako provesti selektivnost među pojedincima moramo paziti na e, interese ribarstva, a ne na, na, kapital, interese kapitala. A to postavlja pitanja e, gdje ćemo raditi selekciju među malim ili velikim ribama, što, e, da li ćemo očuvati mlađ ili Eh, imati heterogeno ribarstvo. Eh, tiče li se to jednako malih i velikih plovila? Kako bismo odgovorili na sva ta pitanja tehnike i postupaka, mi smo već, već godina francuski ribari eh, provode 1985 e, su e, ribari e, u Bretanji već provodili neke mjere zaštite. Te mjere selektivnosti u Francuskoj i u Bretanji su provođene na dobrovoljnoj bazi i ticale su se veličina i flota i brodova a e, naravno smo imali i e, držali se e, propisa o veličini oka pod pritiskom europske komisije suradnja E, između profesionalaca i znanstvenika kako bi se e, primijenile znanstvene metode i smanjila smrtnost, ribolovna smrtnost i povećali fond, riblji fondovi. E, zbog toga su, to se tiče sve ribarske opreme korištenje je dakle određeno tim propisima i tim konsideracijama. Imali smo nekoliko programa koje smo provodili. E, kao primjer e, poboljštanje e, selektivnosti u, u, u zalivu u Gaskonji. Isto tako E, išli smo od, e, e, smanjili smo, to jest primijenili smo propise o veličini oka i usvojili smo škotske i finske primjere za selektivnost. i, ti su projekti se pokazali korisnima. To smo koristili e, za e, osliće. I, a, e, imali smo projekt Selek e, kad i Selek Fish E, projekte smo primijenili na koče. I tu smo opet na e, obali Gaskonje smo primijenili slične mjere. E, to se tiče naročito, ti su se programi pokazali naročito korisnima kod pelagične ribe. Uspjeli smo poboljšati tehnologije e, ribarstva koristeći e, novi sonar, novu sonarnu opremu i slične tehnologije. U europskim e, vodama imamo i druge programe, na primjer program AMETI koji se tiče E, koća koje e, love jastoge e, koriste se sonarna tehnika, kamere na brodu, a sve to poboljšava selektivnost. Što se sada tiče zaštićenih riba, mnogi od ovih programa, zapravo četiri programa imamo, Eh, oni su eh, zaštićuju eh, morske pse, kitove, pa i ptice i to se primjenjuje po cijelome svijetu, ne samo u Europskoj uniji. U OKSAL programu koji je usmjeren prema E, sprečavanju usputnog e, ili e, neželjenog ulova kornjača, morskih pasa i ptica. Također imamo i programa, programe koji smanjuju štetu za morsko dno. Naravno da sve to treba financirati. Tu imamo direktne troškove za selektivnost, mora se kupiti nova oprema, stara zamijeniti, a e, indirektni troškovi su također značajni. E, jer naravno da moramo računati i na financijske gubitke. Jer se ne može e, loviti komercijalnu ribu od one mjere koju bi to željeli ribari a dodatni se troškovi stvaraju i ovom novom opramom, a i smanjenjem ulova. Zajednička ribarstvena politika ima ciljeve do 2020. godine. Neću prolaziti kroz sve tehničke detalje E, imamo tu nekoliko varijabli na koje treba računati. E, selektivnost e, se odražava i na prehrambenom lancu. I odražava se i na ekosustav. E, mislim da ćemo sa propisima zabrane e, odbačenog ulova e, značajno poboljšati situaciju. Kako će se to odraziti na ekološki sustav? Mislim da će to pozitivno utjecati na bioraznolikost Naravno da se sve to neće moći e, primjenjivati 100%. E, nastojimo naći način načine da prodamo odbačen ulov i da se koristi recimo e, taj ulov za industrijske svrhe. Naša je glavna svrha da popravimo saznanja o, o tome kako smanjiti odbačeni ulov i kako koristiti e, odbačeni ulov koji se iskrca. Moramo e, bolje surađivati na europskoj razini. To je sve što sam htio reći e, i zahvaljujem na pažnji. Hvala lijepa gospodine Lanzet. Hvala na ovaj vaš input. A a sada e, molim gospodina Kristofera Cimeranmana e, e, koji je direktor Baltičkog ribarstva da uzme riječ. Evo, e, nećemo više e, od trenutka. E, moram koristiti vlastiti kompjuter, vlastito računalo, jer je pun slika ispod vode. Pokušao sam to staviti na laptop, ali nismo uspjeli.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 No. That's good. <clears throat> so took him a second to, do this last time. Hvala vam na strpljenju. Dakle, odmah ću početi, iako malo brzamo. Želio bih se usredotočiti na proces e, toga kako učiniti ribarstvo selektivnijim, a ne na rezultatima, ali želim isto tako vam predstaviti neke rezultate. Ja sam Njemac, radim za Njemački institut za istraživanje. Međutim, stvar je da mi imamo jedinu e, skupinu za istraživanje alata i tehnologije, a isto tako radimo i na Baltičkom moru, imamo koristi od toga jer je to poseban ekosustav, ima drugačiju strukturu od drugih ekosustava u Europi a ribarstvo je isto tako jednostavno strukturirano. Zato možemo testirati nove pristupe, nove alate i pokušati ih e, prilagoditi ostatku Europske unije i e, mora Europske unije. Ono što obično čujete da je e, tehnologija alata jednostavna, nije potrebna E, znanost e, možete samo povećati veličinu oka i mlađe ili mlada riba će pobjeći. To čuju ljudi kada, govore o, kada se govori o selektivnosti. Druga izjava da nije moguće povećati selektivnost, dakle percepcija je da e, smo već na kraju razvoja ribarskog, ribarskog alata E, da e, se traži izuzeće od zabrane odbačaja i da se više ne može očekivati veća selektivnost. O tome sam razmišljao i ja e, do pred tri godine, međutim nešto se dogodilo. Mi smo pojačali naše eksperimente i željeli smo objasniti nalaze koji su nekada bili kontradiktorniji od onoga što smo očekivali i reforma ribarstvene politike je stvorila poticaje za selektivnost, ne samo za ciljne vrste, to male ribe, kao i za neželjeni slučajni ulov. Tijekom rasprave ne smijemo zaboraviti zbog čega je provedena reforma. Dakle, trebamo poticaje da ribari žele se držati pravila jer će to onda im koristiti E, tako da će uložiti u tehnički razvoj ili povećati njihova svijest. Kada sam rekao da smo e, poboljšali naš, e, naše ovaj, opremu, to, je, to znači da smo izgradili jednu, jedno plovilo od 30 metara koje je opremljeno opremom za praćenje koje gleda simetriju, otvor na kočama i slično a e, sada postoje i akcijske kamere koje su otporne na vodu i koje određuju e, upravo ponašanje ribe unutar mreže. To nam je sačuvalo dosta vremena e, zato što sada jednim putovanjem možemo ispitati, a ne, ne sa nekoliko putovanja proučavati ulov. I zato to ubrzava selektivnost. <clears throat> Ono što je važno su ideje, a tu dolaze i poticaj. Idemo e, na e, početnu, e, početnu izjavu, to je da je veliko oko dobro oko. Da vidimo je li to istina. Tu je važna, važan primjer gdje povećanje oka mreže ima obrnuti utjecaj na selektivnost. Dakle, veličina oka u e, ovom prozorčiću za e, bijeg, e, to je jedna e, česta mreža koća koja se koristi u Baltičkom moru, povećana je od 110 mm na 120 mm kako bi se povećala selektivnost za ribu koja je ulovljena. Dakle, najveći dio te vreće je izrađen od Eh, eh, od, pane, od mreže od 115 mm, a onda imamo od ozgora jedan panel od 120 mm gdje eh, mali, mali bakalar, odnosno mlađ bakalara bi trebala pobjeći. To je selekt, krivulja selektivnosti, dakle duljina same, same ribe. <clears throat> Kao što vidite, dva, sve 50, e, e, zadržava se samo bakalar od 50 cm. Dakle, tražite jednu krivulju selektivnosti kako bi se izbjeglo hvatanje bilo kakve ribe koja je manja od minimalne veličine, ali to obično ne funkcionira ne znam primjer gdje to funkcionira. Dakle, kao što vidite dobite jednu e, sigmoidnu krivulju i koja e, pokazuje povećanje selektivnosti. Sa promjenom e, povećanja oka u tom bakoma prozoru za bijeg nešto se događa. Krivulja selektivnosti se pomiče prema desnoj strani, međutim istovremeno se ona naginje <clears throat> manje je <clears throat> manje uspon zato ćete e, e, hvatiti, hvatati manje male ribe ali ćete hvatati i manje ribe koje se stavljaju na tržište Nakon toga smo e, pogledali na koji način to e, utječe na populaciju. Uzeli smo distribuciju veličine ribe 2010. i 2014. E, to smo dobili od znanstvenog istraživanja i primijenili smo krivolju selektivnosti. Na desnoj strani vidite populaciju koja se zadržava u mreži u, tijekom jedne godine. To smo radili E, u tijekom dvije godine i ovo je rezultat vidite da je veličina i strukture e, populacije e, bakalara se promijenila između 2010. i 2014. i ako sada primijenite krivulju selektivnosti koma 2010 mm uhvatit ćete manje 2014. to smo i očekivali zato što je e, struktura e, veličine drugačija. Međutim, ako to usporedite sa zadržavanjem nove mreže, vidite da se nešto čudno dogodilo. Oni hvataju manje velike ribe, odrasle ribe, a više mlade ribe a razlog tomu je što moraju povećati napor kako bi e, uhvatili svoju kvotu zbog gubitka komercijalne ribe. Tijekom godine zapravo oni hvataju više male ribe i e, e, zato se je povećala na 20% odbačaj ribe, ali od 46 do 61% E, u e, ovoj veličini koju sada imamo. Dakle, ovo povećanje oka mreže ima obrnuti utjecaj od onoga što smo očekivali. Rekao sam da je to poseban slučaj, ne samo zbog dualne selekcije e, tradicionalnog tradicionalne mreže i ovog prozora za bijeg, a kvote isto tako nisu bile ograničavajuće kao što je e, to slučaj u istočnom Baltiku. Međutim, ne dobijete uvijek ono što očekujete, a znanstvena evaluacija je korisna čak i kada mislite da su rezultati očigledni. E, čini mi se da je veći problem nego selektivnost ciljne, e, ciljne vrste je više vrstna selektivnost. <clears throat> Dakle, većina ribara hvata više vrsta ribe, koje imaju e, drugačije e, oblike ribe, međutim e, uvijek je veličina i oblik oka prilagođen hvatanju manjeg, recimo manjih bakalara, a zadržavanju većih bakalara. Međutim, imate i plosnatice koje imaju drugačiji oblik i one naravno neće moći proći kroz ovo oko. Dakle, e, u tom slučaju će se zadržati plosnatice bilo koje veličine. I zato za manje ciljne e, ribe e, smanjuje se i selektivnost ciljne vrste. Evo, to ovako izgleda u mreži. Neki od oka e, su zatvoreni e, plosnaticama koje jednostavno ne mogu proći e, kroz ovu, ovo oko i isto tako spriječavaju i mlade i mlade bakalare da prođu. Dakle, mi smo tu eksperimentirali sa različitim rješenjima tijekom posljednje dvije godine. Ovo vidite jednu pridnenu povlačnu e, potegaču e, gdje e, male ribe mogu pobjeći kroz ovaj gornji prozor. U nekim ribarstvima, međutim, to nije moguće zato što ciljna vrsta će također pobjeći kroz ovaj prozor u ovom vratu koče. Ove Ovdje, je, e, ovdje uspoređujemo dvije vrste, e, dvije vrste selektivnosti. Jedna koja se primjenjuje na jednom dijelu mreže, a jedna na drugom dijelu mreže. E, kao što vidite, omjer retencija je veći kada je prozor, kada je smanjena duljina prozora, a to nije ono što želimo. Dakle, jedna analiza je pokazala da bakalar ne pronalazi izlaz ako je taj prozor previše na samom početku ovog, ove mreže, e, pa ne mogu povjeći. Dakle, trebaju e, nekoga da ih vodi. E, pa smo razmislili da bi mogli pokazati put ribama i instalirali smo određene plutače na užad e, ispod ovog prozora. Dakle, e, ove, ove plutače iritiraju ribu i e, ona pokušava onda pobjeći go, prema gore i on, a s obzirom da plosnatice ne mogu ići prema gore, njih one ostaju dolje, a mlada riba može pobjeći prema gore. Dakle, na taj način uspoređujemo dvije e, strane, e, dvije moguće mreže. E, dakle, to je bilo vrlo dobro i na neki način nas je potaknulo da pokušamo raditi i na ponašanju ribe. Drugi pokušaj je, što ako ne ciljate plosnatice, E, nego obrnuto želite zadržati bakalar, a želite izbjeći e, ulov plosnatica. To je tipična situacija u Baltiku. Uglavnom se e, hvata bakalar, a recimo iverak ili slučajni ulov iverka bi mogao smanjiti kvotu ulova bakalara. Ovo je izmislio jedan švedski ribar koji je stavio određene e, plutače i e, e, određene, određene prolaze kroz koje može proći, mogu proći plosnatice. Naravno, plosnatice ne pronalaze taj izlaz. Dakle, izvorna aplikacija je izgledala ovako. Sada vidite kako e, plosnatice upravo prolaze pokraj ovog prolaza, a ne izlaze kroz njega, pa opet trebamo način da ih vodimo. Ono što smo mi učinili... Mi smo modificirali e, taj tunel ovoga vrata, malo smo naklonili ovaj, e, ovu mrežu i unijeli smo ispred e, ovog prolaza e, određeni uređaj koji vodi ribu. To je optimizirano i tada smo dobili takozvani fresh wind e, koji hvata 15% manje ovih plosnatica. One više ne koče prolaz bakalaru. Dakle, to tako izgleda na licu mjesta. E, to je dobilo jednu nagradu u siječnju, što mislimo da je jako dobro. Dakle, sve plosnatice mogu pobjeći, e, dok bakalar ostaje i, on je vođen e, prema unutrašnjosti mreže. That's a long clip. The problem with, uh, uh, Dakle, uh, ovo je flex. Dakle, stvar je u tome da to dosta skupo i da ribari moraju zaista biti pažljivi na koji način instaliraju tu mrežu. I zato smo stavili ovdje i jedno grlo, otvor, jedan otvor i na dnu mreže. Dakle, ideja je da koristimo različito ponašanje određenih riba vidite da e, bakalar ide prema kraju mreže, a plosnatice mogu pobjeći kroz donji dio e, tunela. Ovdje vidite taj otvor, tako to izgleda ispod vode. To je vrlo, vrlo jednostavno, vrlo jeftino i dobro funkcionira. Zaista smo bili iznenađeni. Dakle, pet jednostavnih plutača i jedna, s određenim e, prolazima to možete postići. Morali smo modificirati ovu mrežu i kada bilo je zaista korisno gledati to kroz kamere. Dakle, vidite da plosnatice bježe kroz ovaj otvor e, i, i naravno odmah bježe čim ne osjećaju mrežu ispod trbuha i zato smo ih na neki način prevarili kada otkriju da su, e, da su pobjegle više, već je bilo prekasno da se vrate u mrežu. Ribe su glupe. Dakle, kao što znate, e, kao što vidite, nismo došli e, do kraja razvojnih koraka u poboljšanju selektivnosti. To ne znači da moramo promijeniti ponašanje ribara, to je teško. Dakle, mi pokušavamo razviti određenu kutiju sa alatima kako bi mogli naći prilagođena rješenja za svaki problem slučajnog ulova. Međutim, to funkcionira jedino ako zadržite poticaje i ne tražite e, mnoge, mnoga izuzeća od zabrane e, odbačaja. Hvala lijepa, gospodine Cimerman. Idemo sada dalje na sljedećeg govornika, to je gospodin Luis Regi.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 Eh, Dobar dan. Gospodine predsjedatelju, zastupnici, zahvaljujem što ste me pozvali da se obratim ovom odboru. Govorit ću puno o teoriji, a za sada vrlo malo o praksi. Ja sam iz eh, instituta ASTI tehnalija. Moramo definirati neke stvari. Kad govorimo o selektivnosti, govorimo o metodama ribolova, o načinima kako ćemo ciljano loviti određene vrste, a dopustiti drugim vrstama da pobjegnu neoštećene možemo govoriti o veličini riba koje želimo uloviti, ali možemo birati i prema e, vrsti ribe, e, tako da ciljamo samo određenu riblju vrstu, a puštamo druge da pobjegnu. Postoje različite metode selekcije. Naravno, koristimo veličinu i ponašanje riba, no situacije su vrlo složene jer to dvoje trebamo gledati istovremeno vrstu ribe i veličinu. Postoje određena tehnička pravila i pravila o tome gdje i kada ribari mogu loviti ribu. Cilj je naravno održivo korištenje fondova i čuvanje šireg ekosustava kad je riječ o tehničkim mjerama, evo ovdje je niz mjera na ovoj prozirnici, specifikacija za dizajn i korištenje opreme, minimalna veličina oka za mjere, e, selektivna oprema kako bi se e, smanjio neželjeni ulov, minimalne veličine za iskrcaj i minimalne veličine za očuvanje, zatvorena područja i sezone, ograničenja usputnog ulova i mjere da se e, što je više moguće umanji utjecaj ribarenja na morski ekosustav i na okoliš. Sada ćemo razmotriti tehničke mjere, a usredotočit ćemo se na opremu najčešće su povlačne mreže, potegače i druge vrste mreža. Imamo panele za bijeg, obično su to četvrtasti paneli e, prema zadnjoj strani ribarske opreme Imamo također i rešetke za bijeg, one mogu biti krute i fleksibilne. Imamo i nešto poput ventila što omogućuje vrstama da bježu, bježe po veličini. Obično bježe samo najmanje ribe, ali ponekad se to može odnositi i na određene vrste riba ili e, morskih životinja e, na primjer a, a također se to odnosi i na delfine, morske pse i druge vrste. Jedna od najčešćih tehničkih mjera je mijenjanje veličine oka i konfiguraciju oka. E, ovdje vidimo različite vrste oka, a možemo koristiti te razne vrste oka s raznim veličinama možemo mijenjati konfiguraciju, a da ne moramo uvijek mijenjati veličinu i to će nam omogućiti e, da lovimo određene vrste riba. E, to se e, obično mijenja na onom dijelu mreže gdje se obično riba zadržava možemo unositi i druge izmjene, na primjer debljina niti i broj niti koje se koriste. A isto tako i broj oka na rubu e, tog e, kraja gdje se zadržava riba. Sve to može izmijeniti selektivnost. E, sad kad govorimo o statičnim alatima, na primjer o mrežama stajačicama i drugim, imamo tehničke mjere koje će utjecati da e, selektivnost na primjer imamo različiti e, viseći odnos vidimo da se oblik mijenja a neke od tih oblika najbolje odgovaraju ulovu određenih vrsta. E, tu je riječ i o udicama, možemo mijenjati veličinu udica, vrstu meke, e, vrijeme e, koje provode u vodi, a kada je riječ o raznim vrstama klopki, vrša kako ćemo utvrditi selektivnost određene vrste opreme. E, možemo gledati razne krivulje po veličini. Evo ovdje je na primjer krivula, krivulja selektivnosti. Ovdje je jedna koja je tipična za povlačne mreže i vidimo da što je dulja riba, to je veća e, mogućnost da će biti ulovljena. Postoji e, jedna točka nakon koje će se sve ribe određene veličine uloviti. Ova niža krivulja se odnosi na mreže stajačica gdje vidimo da se mogućnost zadržavanja povećava do određene točke, a onda opet pada. Dakle, ako govorimo o ribi koja je tako velika da ne, uopće ne uđe u mrežu jer je sam otvor e, mreže takve veličine da to ne može. Kada riba jednom uđe u mrežu, ona je ulovljena, a to znači da se težina u mreži akumulira. Kako se akumulira težina u mreži, mijenja se i oblik mreže, e, pa nakon određene točke se neće loviti nove ribe. Kako to provjeravamo? Pa mi obavljamo pokuse na moru sa eksperimentalnim plovilima, ali ponekad i sa komercijalnim plovilima. E, znanstvena plovila imaju određene prednosti bolje e, prikladnije su za znanstvena istraživanja i naravno uvijek su na raspolaganju istraživačima no komercijalna plovila imaju još nekih nedostataka biolozi ne mogu uvijek koristiti e, ta plovila ali naravno pre, njihova prednost je da nam pokazuju kakva je situacija u stvarnom životu e, ovi svi e, eksperimenti na moru su složeni i skupi ovisno o metodama koje se koriste a kada je riječ o metodama koje se koriste kod povlačnih mreža to ćemo vidjeti na slikama malo dalje, ali imamo e, metodu pokrivene e, stražnje strane, a onda postoje određene metode e, kako se može ustaviti, e, ustanoviti selektivnost povlačne mreže. E, tu postoje različite metode, a postoje i metode za selektivne naprave, e, a kada je riječ o mrežama stajačicama i parangalima koristimo neizravne metode, e, matematički uspoređujemo ulove sa različitim veličinama oka ili udica. Na ovom slajdu vidimo metodu pokrivenog pokrivenog stražnjeg kraja. E, vidimo da imamo mala oka koja pokrivaju taj kraj i onda možemo vidjeti e, koje ribe će pobjeći, a koje će ostati, ali moramo biti oprezni jer se mala oka, odnosno mreža malih oka ne smije zalijepiti za taj kraj jer će time poništiti selektivnost. Vidimo da su zbog toga ovdje postavljeni kolutovi. E, druga metoda je metoda alternativnog povlačenja, dakle prvo jedno plovilo povlači mrežu, a onda e, e, povlačimo ponovo sa kontrolom, a imamo i metodu paralelnog povlačenja gdje postoje dva plovila, a svako od njih koristi drugu metodu, pa onda te dvije metode možemo usporediti. A imamo i e, metodu dvojnog povlačenja gdje jedno te isto plovilo povlači dvije mreže. Dakle, ovdje možemo provjeravati bilo koju tehničku mjeru, a imamo i metodu gdje koristimo samo jednu mrežu, ali je ona podijeljena na dva dijela upravo kao par hlača, zato se ta metoda zove metoda povlačenja hlača, pa možemo koristiti različite veličine oka. A kada je riječ o selektivnosti naprava, možemo koristiti razne naprave, a pri tome obično koristimo male kvadratična oka tako da bilo što što pobjegne kroz tu napravu se ulovi u tu mrežu sitnog oka pa onda mi to možemo analizirati. I na kraju ću vam pokazati određen primjer, jednu studiju koju obavljamo već nekoliko godina da bi se poboljšala selektivnost e, korištenjem e, povlačne mreže, pridnene povlačne mreže u Biskajskom zaljevu. Mi smo ovdje pratili odbačenu ribu i selektivnost koristeći smjernice iz okvira za prikupljanje imamo područje i količinu odbačene ribe od 2010. do 2012. godinu. godine s desne strane imamo ulov po metijevu. to vidimo izdvojeno raznim bojama žutom i zelenom zeleni metije se odnosi na demerzalne vrste to je u sredini kontinentalne ploče, a e, uglavnom se ovdje love demerzalne vrste. Lovi se uglavnom između siječnja i rujna. Drugi metije je miješan, tu su cefalopodi i demerzalne vrste, a lovi se uglavnom od listopada do prosinca i uglavnom su ciljane demerzalne vrste. Ovdje možemo vidjeti e, koje su sve vrste nađene u ulovu. Vidimo da oko 70% odbačene ribe su su skuše, a tu je još i veliki broj drugih vrsta. E, kad pogledamo iskrcanu ribu, e, iskrcano je 67 vrsti, dakle to je doista mješavina vrsti, a ciljane, ciljani su osliči, petarače, e, a zatim imamo miješane cefalopode. Oko 60% težine e, odbačene ribe otpada na skušu koja nema veliku komercijalnu vrijednost, odnosno i na šarun, ali e, te se ribe često odbacuju i zato što izlaze iz kvote. Ako pogledamo na iskrcanu ribu, oko 50% je e, e, Evrops, su evropske lignje, sipe i cipal. A tu su i drugi beskičmenjaci. Nova politika eh, o bacanju eh, iziskuje eh, nova rješenja mi smo pokrenuli projekt da se smanji broj bačene ribe kod komercijalnih vrsti. E, dakle, usredotočili smo se na smanjenje bacanja konkretnih vrsti, određenih vrsti. Ali naravno riječ je o više vrsti s Kuše, Šaruni. No, uglavnom je riječ o pišmoljima. Dakle, počeli smo analizirati selektivnost korištene opreme, razmotrili smo e, stražnji kraj mreže, koji je bio u skladu sa uredbom 494 iz 2002. godine. E, dakle, bila je jednostruka nit e, manja od 6 mm ili dvostruka nit manja od 4 mm, 120 slobodnih oka, minimalna veličina oka bila je 100 mm, međutim dopuštena je bila i veličina od 70 mm ako je e, korišten e, četvrtasti panel e, sa kvadratičnim okom. Metodologija koju smo koristili se razlikovala. Od 2009. do 2011. smo e, koristili kam, podvodne kamere kako bismo proučavali ponašanje riba i pratili e, sveukupnu selektivnost e, mreže. A 2011. smo koristili alternativne naprave da bi se smanjilo bacanje. E, onda smo na početku mreže e, uveli e, otvor za bijeg, a 2012. smo pratili i panel sa kvadratičnim okolom očima. Međutim, nismo imali baš puno sredstava za ova istraživanja, pa smo se morali oslanjati na rad drugih eh, kad je riječ o komercijalnim plovilima, a svoje eksperimente o selektivnosti smo pokušali provoditi, ali ne uvijek uspješno. Gledajući bijeg i rezultate, kad smo usporedili panele, vidjeli smo da kada se to postavilo 6 metara bliže ulaska u mrežu, vidjeli smo da skuše i šaruni više bježe, isto tako i neke druge vrste, na primjer e, sardine. I ovdje vidite konkretne rezultate. E, kada je riječ o stopi bijega kroz e, prozor, odnosno otvor za bijeg, kad smo gledali rezultate za Oslića i i cipala bilo je nula, ali kod Inčuna 62% je uspjelo pobjeći. I našli smo da i za šarune samo 19% je uspjelo pobjeći, a 35 plavih pišmolja je pobjeglo. E, kada je e, riječ o specifičnim e, ribolovnim područjima e, teško je naći jedno jedinstveno rješenje ako je riječ o puno vrsta riba. Treba uzeti u obzir ponašanje određene vrste riba i koliko su one sposobne za plivanje. Međutim, i te ribe uspijevaju pobjeći to je pasivan bijeg, na primjer kod plosnatica. Za pelagične vrste e, najbolji se pokazao e, panel e, s kvadratičnim okom, e, to su vrste koje bježe prema gore. Isto tako smo našli da mutnoća unutar mreže utječe na ponašanje e, riba kad je riječ o bjegu, a isto tako tehničke mjere da bi se smanjilo odbacivanje riba e, trebaju biti i dalje proučavane i treba ih identificirati na e, razini metija kojeg prethodno treba detaljno opisati. Hvala. Hvala na ovoj prezentaciji. Dakle, prije e, kraja ovog dijela imamo još jednog govornika, e, dakle iz, izvršnog direktora Fisneta, gospodin Pim Fiser, izvolite. Computer. Okay. There it goes. Thank you. <clears throat> Thank Hvala lijepa predsjedniče. U prvom redu e, usprkos e, e, lijekovima nisam uspio popraviti glas. Ja sam Pimficer, e, glavni direktor e, e, Visneda. To je stanovište nizozemskih ribara na Plosnatise. Nešto ću reći o Visnedu to je e, priznata organizacija e, proizvođača, i e, ribara na plasnatice. Kad govorimo o tome što radimo za ribe, želimo imati održivo ribarstvo. Ključne riječi, to su ključne riječi kad govorimo o selektivnosti. Govorimo o ribarstvenoj politici Mm, e, govorimo o održivom, održivim djelatnostima i e, tu se radi i o certifikaciji, socijalnim pitanjima, inovacijama, inovacijama koje trebaju poboljšati održivost. E, imamo niz plovila u našim flotama, imamo male ribarice koje još uvijek nemaju obvezu e, iskrcavanja. Imamo zatim e, koče, e, dvostruke koče i, također imamo kočarice sa potegačama. Imamo takozvani tikla chain koče. One se sada reduciraju i E, nestaju jer e, ne odgovaraju e, zahtjevima certifikacije. Vi smo također članovi Europeš i EAPO-a. Kako bih selektivnost stavio u perspektivu, usporedili smo ono što se događalo u posljednjih 20 godina E, e, ovo su svi, sva plovila, e, one, broj se smanjio o 578 na 276, snaga motora se također smanjila i također i kilovat dana. Gore lijevo ćete vidjeti što se dogodilo za biomasi fonda mrijesta ovdje, ovdje je naj, najveća razina, a ovdje je e, na desno imate e, fond e, lista. A onda dalje, to je naš problem. Mi lovimo list, ako to možemo usporediti s papirom, list je rizla, a Eh, naime iverak je rizla, a list je karton. To je ono što zovemo eh, dilemom između lista i iverka. Za list eh, oko mora biti manje od 80 mm, ali kako bi mlađ pobjegla, oko mora biti iznad 120 mm. E, nastojimo riješiti taj problem. Maksimalna selektivnost u ribarstvu je naš krajnji cilj. Želimo e, uloviti samo ono što možemo prodati, a list je najvrednija riba u Europi i ona je naš ekonomski driver Prema tome tu dilemu treba riješiti. U prvom redu moramo se riješiti režima dani na moru. Želimo e, se riješiti ulova mlađa, e, a, a e, to ne možemo raditi po starom režimu. Jedan od prelaznih mjera je dovela do velikih poboljšanja. Imamo e, manje goriva po kilogramu ribe i mnogo smo selektivniji. Imamo e, manje usputnog e, ulova lista i bentosa, ribe bentos. Jedan, jedna, moramo smo tražiti rješenje u istraživanju. Istraži, istraživanje je naš suražnik Moramo e, gledati kako se ponašaju ribe kad bježe iz mreže. E, razvili smo panele za bijege i to radimo od 1980. godina. E, to koristimo koliko god je moguće Time smo smanjili e, e, odbacivanje lista za 20%, ali trebamo učiniti i više. Stoga imamo e, program od 2013. do 2015. To je dugotrojan projekt. dva plovila rade sa selektivnim panelima. I moramo iskoristiti inovacije e, kako bismo našli rješenja. E, e, radili smo u jednoj korporaciji Beneluxa sa grupom Ilvo. Naši su ribari otišli i u Dansku gdje su izradili nekoliko nacrta za opremu koja se sada testira lijevo vidite panel e, e, kako bi e, Iverak mogao pobjeći, a list se zadržati. Ovdje vidite na dnu, vidite sve ove ribare koji e, diskutiraju kako mijenjati, e, mreže i poboljšati selektivnost. E, dio te suradnje je jedan animirani film koji su proizvali naši belgijski kolege i tu se vidi da ta tehnika zaista funkcionira Bentos eh, se oslobađa, bentosna riba se oslobađa, a riba koju želimo se ulovila. Eh, tu imamo tak, taj takozvani pulse gear, eh, pulsirajuću opremu i koja nam dozvoljava da ulovimo samo ono što želimo, to jest list. U, u, E, kod električne opreme imamo gubitak od, e, e, na ulovu lista od 15%. Ribari smatraju da je to još uvijek previše, ali ipak veliko poboljšanje. Imamo dalje projekte za rješavanje dileme ulova lista i iverka. S lijeve strane vidite inovacije iz Novog Zelenda gdje imate e, e, selektivni tunele, a dole vidite najnovije inovacije koje su razvili naši norveški kolege. Imamo nove planove za e, razdoblje od 2015. do 2020. Želimo tu uključiti sve informacije koje možemo dobiti iz cijeloga svijeta želimo e, ustanoviti jedan e, program out of the box koji ćemo koristiti e, razvijati zajedno sa tehničkim fakultetima koji ne znaju ništa o ribarstvu ali će nam dati kreativna rješenja taj out of the box program će se dalje razvijati imamo međutim velike izazove Moramo e, podržati ovaj duh kod ribara da se bore za selektivnost. Moramo imati i financiranje za to. E, obveze iskrcavanja one ne smiju e, ubiti duh inovacija, inovativan duh. Ne smijemo misliti da obveza iskrcaja znači kraj svijeta. E, to mora biti stimulans, a ne zapreka za razvoj. A u međuvremenu moramo zarađivati novac. Moramo stalno raditi za vrijeme e, tih e, projekata razvoja. Zato trebamo prekograničnu suradnju i pomoć Europskog fonda za ribarstvo i pomorstvo ako želite e, raditi europski projekt, e, onda nemamo nekog proračuna. E, moramo zamoliti jednu zemlju da plati iz svog proračuna za druge zemlje, što je vrlo teško postići. To je problem koji treba riješiti. Dakle, problem europskog financiranja. Proces se stalno intenzivira. Mislim da je to krasna engleska riječ, intensification – ali to trebamo jer moramo postati selektivniji i to e, na, tome nastojati svaki dan. Hvala lijepa na ovoj zanimljivoj prezentaciji. Mislim da nam je ostalo još vremena pa ćemo pozvati e, gospodina Michaela Andersona da uzme riječ. Izvolite. Thank you very much. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Zaista ste me iznenadili, nisam se pripremio, ali zaista sam uživao u ovome. Ja se zovem Michael Anderson, ja sam znanstveni savjetnik za e, udruženje danskih ribara, ali isto tako se sam u radnoj skupini e, Baltičkog savjetodavnog e, vijeća. Hvala vam na ovoj prilici Dakle, da komentiram ono što sam čuo. Čuli smo jako zanimljiva predavanja, ali želim vas podsjetiti da je ribarstvo e, poslovanje e, gdje ljudi žive od e, lovljenja ribe. Mnogo stvari koje smo učinili u posljednjih 20 godina su učinile ribarstvo manje učinkovitim, a sada pokušavamo to učiniti na pametniji način da to ne bude učinkovito za ono što ne želimo. Dakle, čuli smo mnoga rješenja od španjolskih kolega, mnoge metode koje se koriste. Pim je isto govorio o nekim eksperimentima koji se provode u Novom Zelandu i zato je jako bitno za ribare u Baltiku da e, je, kao što je gospodin Cimerman rekao, to bude jedna kutija sa alatima, ali da se ta kutija e, sa alatima, da ona sadrži i poticaje, ne da ako ulovite više ribe da će vas upucati, nego da imate izbor da odaberete rješenje i onaj alat koji je najbolje prilagođen vašem ribarstvu u Baltičkom e, moru gdje se još uvijek e, dobro nosimo sa zabranom e, odbačaja ribe trebamo na to gledati tako da ribari mogu pronaći najbolje moguće rješenje za one, ono ribarstvo kojima, kojime se bave. Dakle, ovdje ne govorimo o regulativi. Dakle, e, ovo pitanja o selektivnosti su jako dobra, vidim dobre eksperimente koji su mogućnosti, e, jedna kutija salatima koje ćemo dati ribarima, da oni odaberu i da e, se to dalje razvija u suradnji sa znanstvenim institucijama, ali to su mogućnosti da nastavite ribariti uz ovo e, uzva u zabranu odbacivanja. I zato zaista volim argumente doktora e, Cimrmana da se da više poticaja e, ribarima, ali isto tako da im damo što je više moguće slobode, naravno što je moguće, ne smijemo im dopustiti da ribare s dinamitom. Međutim, način da oni na neki način prilagode taj alat i da se to mijenja e, godinama. Dakle, ne možemo imati jednu, e, jednu krutu e, tehničku regulativu. Dakle, Mislim da moramo nastaviti ovaj važan posao. Danski ribari isto tako surađuju sa Danskim institutom i ostalim institutima kako bi razvili dobra rješenja. Zato je jako važno da upamtimo da e, ovo e, rješenje mora biti krojeno prema pojedinim e, ribarima. Dakle, ne postoji jedna mjera za sve. Jedan dio svijeta će izgledati smiješno u tom, sa, tim rješenjem. I zato vam hvala na ovoj prilici da govorim. Hvala lijepo. thank you very much. Hvala vam lijepa na vašim primjedbama. Možda predstavnik komisije želi uzeti riječ. Gospodin Parli Koper. Hvala vam lijepa. Dobar dan svima. Kao prvo želio bih vam čestitati na inicijativi. Mislim da svaka rasprava o tehničkim mjerama je zaista mjerodavna, a posebno rasprava o praktičnim mjerama. Mnogo smo ovdje s vama raspravljali sa vijećem i među sobom o različitim pravilima, međutim ponekad e, se, smo odmaknuti od e, realnosti. Čuli smo primjere, ne samo pilot projekata, nego i znanstvenih e, mjera i tehničkih mjera koje se mogu uvesti. To je izuzetno važno. Mi imamo određeni pregled, nadamo se pregled, svih projekata koji se provode u Europi i koji se financiraju kroz EFF i u budućnosti isto tako. Ima ih na stotine, dakle mnogo toga se događa i to je zaista dobar uzorak koji predstavlja ono što upravo e, prolazimo. Posebno možemo primijetiti da se često radi o jednoj inicijativi e, industrije i već e, vidimo, a to je isto tako dobra vijest, da u obvezi iskrcavanja e, sve više ljudi postaje svjesno da sa tom obvezom iskrcavanja tehničke, e, tehnička pravila, alati, sve će se morati mijenjati kako bi se kako bi poštovalo nova pravila i zahtjeve. Neću ići u detalje, samo želim dati jednu primjedbu Naravno, mi razvijamo nove tehničke mjere. Nadamo se da ćemo doći do jednog prijedloga koji je što fleksibilniji, e, e, što je moguće i što očekujemo. Želimo jedan prijedlog koji će e, dati ta, tu kutiju salatima osobama koji se s time bave na dnevnoj bazi, ne samo ribari, nego i administraciji u državama članicama. To neće biti lako jer smo izgradili jako mnogo pravila kroz posljednjih 30 eh, godina s kojima se moramo oprostiti, a naravno nije lako oprostiti se s nekim stvarima eh, koje, smo, koje smo provodili cijeli niz godina. Međutim, morat ćemo eh, to prilagoditi svim tim mogućim inicijativama te inicijative će imati dobre i loše rezultate. Moramo imati mehanizme koje će nagraditi dobre inicijative i e, na neki način odbaciti one inicijative koje nemaju rezultate koje očekujemo. Dakle, kada mi izrađujemo zakonodavstvo, moramo uzeti u obzir i ove, e, i ove izazove koje, e, s kojima se suočavamo. Međutim, to moramo činiti s obzirom da to moramo učiniti kao odgovor na realnost. I još jedna e, primjedba. Možda ćemo kasnije imati više detalja kako bismo o tome raspravljati. Ali ne radi se samo o tehničkim mjerama. E, e, obveza iskrcavanja i MS MSY E, ne odnosi se samo na tehničke mjere, nego i na druge fleksibilne mjere koje stvaramo. Fleksibilnost u financiranju, pilot projekata, financiranje, e, upravljanje kvotama, nešto što će se izmijeniti tijekom vremena. To nije nešto e, samo čime se bave države članice, nego su to tehničke mjere u kojima moramo stvoriti fleksibilnost. Dakle, to je dio u stvari jednog većeg napora kojeg moramo e, podnijeti. Stati ću tu. Hvala lijepa. Sada je vrijeme da članovi postave pitanja. Prvi je gospodin Kun, izvolite. Hvala predsjedniče. I ja bih se htio zahvaliti e, svim četirima stručnjacima koji su nam e, iscrpno prikazali situaciju u održivom ribarstvu. E, Dr. Cimerman je govorio o Istočnom moru. E, tu naročito pratimo plan za Istočno more. E, imamo uredbu o obveznom iskrca, iskrcavanju. To treba provoditi. Kod, za Biskajski zaljev i za Atlantsko područje E, e, zatim e, lov na rakove na Sjevernom moru. Tu smo čuli vrlo zanimljive stvari. Imamo mnoge nacionalne institucije koje tamo djeluju koji također su postigli mnoge znanstvene rezultate. Kakav, kakava je suradnja sa ribarima? Imamo, tu, e, imamo li tu pilot projekte? Da li se ove nove mreže onda testiraju u praksi? E, ali trebamo, jer trebamo i e, izravnu primjenu u praksu. Koordinacija najprije na europskoj razini, komisija je dala jedan komentar, mislim da moramo imati koordinaciju moramo u istraživanju naročito uh, udružiti snage. Mm, uh, EMFF, uh, Europski fond za pomorstvo i ribarstvo i dao je velika sredstva za ove projekte. 500 milijuna već stoje na raspolaganju od toga. Trebamo razviti novu ribarsku opremu a e, veliko je pitanje kako dobro iskoristiti novac e, za postizanje naših ciljeva. To je jedna strana. Druga strana je kako možemo e, znanstvene i tehničke rezultate primijeniti na staništa riba tu ne treba uzimati u obzir samo održivo ribarstvo. E, recimo, šta kažu Galileo i e, CPS na to? To su moja pitanja. Hvala lijepa e, uopće na tome da imamo ovdje ovu raspravu i to je jako dobro. Hvala, sada gospodin Finč. Hvala gospodine predsjedatelju. Moram e, reći nešto o tehničkim pitanjima što se e, tiče e, ribarstva lubina. Izgleda da će britanski ribari opet biti pogođeni lošim praksama drugim. Jedna udruga se bavi sigurnim praksima već nekoliko godina. Međutim, sada zbog toga što je velika sloboda praksi e, ribarstva u Ujedinjenom kraljevstvu e, John e, Nichols iz udruženja za ribarstvo je 2008. i 2012. predložio metodu E, koja je e, stvorila problem koji je e, u stvari strašno, strašne probleme unio. Dakle, moje pitanje komisiji je sljedeće. Hoćete li osigurati da ribari u Jedinom kraljestvu budu imali vremena i kompenzaciju E, kako bi mogli se baviti ovim e, pravilima komisije. E, Gospodin Van Dalen. Ja imam nekoliko pitanja. Kao prvo, postoje različite situacije koje su ovdje opisane Govorili ste o onome što se događa u Francuskoj. Govorilo se o Junkerovom projektu. Nije točno e, jasno koji je e, ishod tog e, projekta. Što je to Jumper ili Jumper projekt i koji su bili rezultati tog projekta? A imam još jedno pitanje za gospodina Visea. U nekom od posljednjih slajdova on je jasno rekao da e, zahtjev za iskrcavanje može e, u stvari biti protivan inovacijama. Ja mislim da je to dosta ekstremna izjava. U nekim prezentacijama su bile fotografije koje su pokazale vrlo inovativne e, načine razvoja. I zato nije mi jasno zašto postoji takva izjava da to može ubiti inovacije. Ovdje izgleda da postoje određene inovacije. Vidjeli smo nove stvari, a izgleda da i postoje i mnoge mogućnosti. Dakle, dva pitanja, jedna za gospodina Lincera, jedna za gospodina Visera. Hvala lijepa. Možemo sada e, gospođa Hvala predsjedniče i hvala svim predavačima. Ja sam puna nade jer je bilo osjetno da mnogi ljudi e, razmišljaju o tome kako postići naše e, ciljeve, to jest ciljeve e, reformi u ribarstvu Naravno da trebamo promijeniti naše djelatnosti, imamo sad mnoge propise o tome. Sve to već stoji na papiru. Moje pitanje na sve, za sve predavače. E, jasno je da e, znanost e, radi pomalo u izolaciji i traži se da ona e, surađuje s praksom i to prekogranično. E, danas je to moguće, imamo PC, e, internet i tako dalje. Ako svaka znanost radi sama za sebe, bez suradnje, to bi bilo šteta. Pitanje za komisiju. Imamo dovoljno projekata E, možemo organizirati prekograničnu suradnju. Da li imam krivi dojam ili kako o tome sto, e, misli komisija? Moramo ne smijemo se osloniti samo na financiranje iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo. Imamo i druge izvore financija E, također mislim da ako govorimo o tehničkim mjerama, onda uvijek moramo imati na umu dva cilja. Jedan je cilj da e, izbjegavamo odbacivanje, to niti etički ni moralno nije u redu. Imali smo tone i tone e, odbačene ribe, ali moramo se i pobrinuti i zato da i malo ribarstvo E, ovdje izađe s tim mjerama na kraj. E, ja sam bila u Portugalu prije tjedan dana i, i tamo sam e, vidjela da države članice se ne mogu dobro nositi s kvotama i mislim da te stvari treba srediti E, tu moramo imati dobar miks jer inače će sva naša nastojanja biti uzala, uzaludna. Moramo se ponašati prema propisima koje smo donijeli. Hvala. Thank you, madam uh, Hvala, gospođa Rodost. Gospodin Van Dajen želi postaviti još jedno pitanje. E, samo još e, jedno pitanje. To je upravo vezano za ono što je rekla gospođa Rodeš. Možda bi ovdje bila dobra ideja pitati koja je ovdje poruka nama kao političarima. Čuli smo e, sve razvojne korake, čuli smo eksperimente, tehnologije, tehnike i razne vrste mreža. Međutim, postoji jedna stvar koja ovdje nedostaje. Koja je tu poruka za nas, e, zastupnike u parlamentu. Što očekujete od nas? Dakle, to je moje pitanje. Hvala vam na ovome. Sad bih želio zamoliti naše stručnjake da odgovore. Kao prvi, gospodin Lenazent. Samo budite kratki, molim vas. <laughs> da odgovorim e, na ova pitanja e, ovom projektu NPR. E, tu cilj je da se smanji utjecaj na fondove i utjecaj na okoliš. Tu imamo zanimljivih inovacija E, ovo drugo pitanje koje ste postavili. E, mislim da je važno da e, znanstveno suradnja s ribarima nije nešto što je virtualno. To postoji, to se razvija i to u nekoliko programa. Sami ribari, sami profesionalci su se sastali na nekoliko dana kako bi se e, upoznali sa znanstvenim e, rezultatima. To je zapravo povijesni događaj i tom praksom treba nastaviti. Imamo jedan projekt u kojem su ribari e, ne samo promatrači i oni koji uče, već koji sami donose ideje. Hvala. htio bih dodati Mislim da je važno da imamo i jedan eh, da vidimo koje su koristi, a koji su eh, eh, troškovi nultog odbacivanja. Mislim da je i to važno. Thank you very much. I think there was... Puno hvala. Mislim da je postavljeno pitanje i gospodinu Fajseru. Zahvaljujem. Ja bih malo pojasnio znanstvenu situaciju u Nizozemskoj. Imamo znanstveni institut koji je gotovo zatvorio svoj odjel koji se bavi tehničkom razvoju mreža. Tamo su radili ribari koji su se bavili inovacijama i e, razvojem mreža. Dakle, umjesto da znanstvenici zajedno s ribarima izrađuju mreže, sada ribari rade na razvoju mreža. Dakle, mi kao ribarska industrija moramo prikupljati više podataka, podataka i obavljati vlastita istraživanja. Mi smo od prošle godine zaposlili e, dva, dvije osobe. Dakle, potrebno je zapošljavati znanstvenike e, kako bi se stimulirale rasprave sa znanstvenim e, institutima. Sve tvrtke, odnosno sva poduzeća koje mi zastupamo su e, mala i srednja poduzeća. To su sve obiteljska poduzeća, očevi i sinovi koji imaju brodicu i nekoliko ribara koji rade s njima i žive s njima godinama. E, dakle, to su sve e, obitelji, to su sve mala i srednja poduzeća. Ono što sam ja želio reći o duhu inovacija i o obavezi iskrcavanja e, cijelog ulova je da oni ponekad doživljavaju e, obvezu iskrcavanja kao e, vlak koji juri prema njima i koji će ih pregaziti. Oni su uvjereni da će ih taj vlak pregaziti. A mi moramo reći ako dovoljno brzo trčite vi ćete pobjeći tom vlaku, bit ćete brži od njega. Ali do 2016. godine smo rekli da moramo doći do nule. Oni su rekli dobro mi ćemo 2020. godine doći do nule, ali ne, stvar je u tome da moramo stalno poboljšavati situaciju. Nula je jedan apsolutni broj kojeg je vrlo teško postići osobito kod određenih vrsta. Dakle, potrebna je politička rasprava o tome što želimo postići obvezom e, iskrcavanja ulova i za e, nastaviti surađivati s ribarima da bi se poboljšala selektivnost. Hvala. Gospodine Cimervan i vi ste spomenuti da e, kada e, ste me pitali kojom porukom, s kojom porukom se morate vratiti kući, e, moja ključna poruka je zadržite e, poticajne mjere i pokušavajte smanjiti prekomjerni broj propisa. Ovo je signal ribama da se stvari mijenjaju, ali ja to ovog časa ne vidim kad ste pitali kako napreduje suradnja između ribara i znanstvenika, rekao bih da je u mom institutu i u mojoj lokalnoj zajednici ta suradnja dobra, ali ribari čekaju da vide što će se dogoditi. Oni ne znaju kako će izgledati uredba za nekoliko mjeseci i zato ne žure s prihvaćanjem novih tehnologija jer ne žele ulagati novac u neku tehnologiju koja će možda za nekoliko mjeseci biti zabranjena već gotovo 20 godina e, se tehnolozi bave e, ribarskom opremom e, odnosno ne bave dakle ne postoje kreativan odjel za izradu e, novih vrsta opreme. E, dakle, potrebne su poticajne mjere. Ako neko traži od znanstvenika e, da rade na idejama ribara, onda su za to potrebne određene poticajne mjere. Hvala. I na kraju gospodin Raskin, izvolite. Da. Imao sam opasku o pitanjima o koordinaciji među raznim državama. To nije područje za koje sam ja stručnjak, ali kada je riječ o znanstvenoj zajednici, postoji suradnja kada je riječ o selektivnosti i tehničkim mjerama za otprilike dva tjedna održat ćemo jedan sastanak gdje će doći stručnjaci iz mnogih zemalja. Ja već dvije godine nisam mogao ići na te sastanke jer nismo imali novčana sredstva. Oni koji imaju sredstva idu, tamo mi prezentiramo svoje nalaze i to je za nas vrlo korisna mogućnost da učimo jedni od drugih. Prošle nedelje spremao sam se isploviti na more e, kako bi provodio jedan projekt e, o selektivnosti i mogao sam to usporediti s radom kolege koji ima e, dulje iskustvo od mene na tom području. Ja sam prije nego što sam isplovio uspio čuti njegove komentare koji su mi bili vrlo korisni no kad je riječ o ribarima oni su na moru oni su na dakle mi kao znanstvenici moramo ići k njima a moramo i govoriti njihovim jezikom jer inače ćemo jako teško moći međusobno komunicirati Dakle, za nas kao e, tehničke stručnjake vrlo je korisno izaći na more s ribarima i gledati što se događa tamo, voditi s njima dijalog, jer jako je teško sastati se s ribarima. E, e, ribari kada nisu na moru više vole biti sa svojim obiteljima jer imaju malo dana e, na kopnu dakle moramo ih ići tražiti na moru kada je riječ o našim projektima o selektivnosti e, mi e, zasnivamo svoj rad na onome što su već učinili drugi i što smo mi mogli učiniti ranije i u zaključku zamolit ću komisiju e, da nam odgovori na pitanja, pa pokušat ću odgovoriti na neka pitanja. Prvo, gospodinu Finču, e, plovilo o kojem ćemo razgovarati ovih dana time se bavi jedan kolega znate da smo krajem prošle godine imali jednu hitnu akciju početkom ove godine uveli smo neke dodatne mjere e, predstoje nam još neke dodatne mjere ali moramo shvatiti da mi kao komisija upozoravamo države članice već dugo dugo vremena kad je riječ o stanju morskog dna i mi sada nemamo izbora nego moramo poduzeti hitne mjere zato što u vijeću nije bilo volje da se te mjere poduzmu e, to je situacija u kojoj se sada nalazimo e, konačno pokrećemo akcije i mi ćemo razmotriti učinke mjera koje ćemo predlagati u budućnosti. Dakle, sutra ćemo e, o tome razgovarati. Da se vratim na temu inovacija ponajprije postoje sredstva koja su na raspolaganju ne samo sredstva za znanost i prikupljanje podataka jer je to samo jedno od područja na kojima radimo e, to su sredstva e, da bi se poboljšalo znanje o učincima metoda ribolova e, ta su sredstva izdvojena i pod našim nadzorom će se isplatiti izravno državama članicama no postoje i druge proračunske linije. Često zaboravljamo e, cijeli program Horizont 2020 e, o e, razvoju i tehnologiji. To je dvadesetak milijardi dolara. Jedan dio toga je namijenjen ribarstvu E, dakle nisu to uvijek pilot projekti ali e, ta sredstva će pomoći u razvoju u daljem razvoju tehnologija e, kako bismo imali održivi ribolov postoji i velika mogućnost suradnje, naime obaveza suradnje različitih e, zavoda iz različitih država članica, a stup za održivi ribolov, e, kao što znate vi ste sudjelovali u donošenju tih odluka, mi smo e, smanjili sredstva za mjere koje se odnose na flote, kako bismo više dali upravo projektima za inovacije i selektivnost. Znate da je e, logika više godišnjeg financijskog okvira da se zajednički odlučuje e, o tim sredstvima, a na državama članicama je koliko će naglasiti takve akcije. Mi sa državama e, članicama raspravljamo o tome kako bi se što više sredstava koristilo za ovakve aktivnosti. Nadamo se da će se države članice tome odazvati i vidimo da se e, već koristi više sredstava nego e, prije iz Europskog fonda za ribolov. Dakle, postoje sredstva, to su uvijek nacionalni projekti ukoliko države članice ne surađuju. No, u načelu to je nacionalna proračunska linija pa je na državama članicama i na dionicima da e, da potaknu države članice da povuku ta sredstva i konačno jedno pitanje o e, ne znam da je to da li je to rasprava za danas već smo imali promjenu režima za Baltik e, s omnibusom mi pripremamo više godišnje planove za sjeverno more za neka područja Mediterana kad je riječ o drugim planovima, e, mi smo svjesni e, što vijeće i parlament e, misle o prirodi režima effort režima kakve smo imali ranije. Dakle, mislim da je dobra vijest za gospođu Rodus i tako dalje da e, obveza iskrcaja nije u skladu sa effort režimom. Hvala. Zahvaljujem. Dakle, sada smo zaključili prvi dio našeg saslušanja. Sada drugi panel, selektivnost kroz ciljano upravljanje i mjere E, pozivam gospođu Klaru Urlih e, iz Danskog e, zavoda. Imate riječ. Zahvaljujem, hvala što ste me pozvali. Ja sam e, e, voditeljica projekta, e, riječ je o suradnji između znanstvenika i stručnjaka što bi bio svijet bez tehničkih mjera i što će se dogoditi sada kad imamo obvezu iskrcaja tu je riječ o iskustvu koje sam stekla tijekom brojnih projekata. Ukratko, u čemu je problem s tehničkim mjerama? Koje su nam opcije i što to znači za politiku? da li doista imamo problem s tehničkim mjerama? Zašto o njima toliko razgovaramo? Pa prvo imamo brojne tehničke mjere, ali nemaju sve puno smisle. Neke samo navode razne specifikacije za opremu, ali nešto od toga je znanstveno utemeljeno, a nešto nije. I ne znamo točno e, koja im je svrha. Neki se pitaju pa zašto ovo piše u uredbi? najjasniji primjer je ta negativna spirala detaljnog upravljanja želimo postići e, cilj e, očuvanja pa e, uvodimo tehničke mjere zbog toga industrija ima manji ulov pa nastoje zaobići te mjere dakle te mjere ne postižu željenu, željeni učinak pa onda u uvodimo nove tehničke mjere, na primjer kako popraviti rupu u mreži. Oprostite, možete li sporije govoriti jer prevoditelji e, vas teško prate, malo usporite. Ispričavam se. Tako da na kraju imamo neku vrstu utrka između zakonodavca i industrije i na kraju vidimo da postoji nedosljednost kod tehničkih mjera i obveze iskrcavanja moramo kažu imati minimalni postotak prostora, dakle bacate ono što ne želite pa ćete doći do postotka e, ciljnih e, vrsta. Ovo smo već neutralizirali, ali upravo stoga želimo revidirati tehnička pravila. No ako revidiramo tehnička pravila, e, je li nam, nam doista stalo do te selektivnosti? Mi sad puno čujemo o paradigmi selektivnosti, e, ali da li to još uvijek stoji? E, puno toga se o tome govori. Koja je uloga te E, dobne strukture e, i tako dalje. Dakle, vode se brojne rasprave, puno e, argumenata se iznosi za i protiv. Ima puno toga oko čega se ljudi slažu ili ne slažu, no globalno selektivnost je dobar cilj i kao što vidite na ovom grafikonu za is napor e, ribarenje imate e, veći ulov, e, veći prinos ako ciljate veće ribe, a ne manje. Dakle, situacija u ovom trenutku je prilično prihvatljiva, nije strašna, mogla bi naravno biti i bolja. Ako nadalje razmotrimo selektivnost u odnosu na ono što znamo o biologiji i o veličine iskrcane ribe. E, riječ je o vezi između opreme, e, starosti ribe e, i trenutne najmanje veličine ribe koja se može iskrcati imamo neku vezu i između veličine okana i ulova. Dakle, velika veličina e, oka u ovim primjerima je bolje usklađena sa starošću riba negoli e, manja veličina okana, ali unutar E, određene veličine okana još uvijek se puno toga može učiniti da bi se poboljšala selektivnost. E, e, jednostavno dodamo neke naprave koje poboljšavaju selektivnost. Ali već smo čuli i problem sa miješanim ribolovom jer svaka vrsta ima svoje karakteristike. Dakle, ne možemo postići sve što želimo e, u pitanju bakalara, a onda a da pri tome ne izgubimo e, za neku drugu vrstu. Puno govorimo o povlačnim mrežama zaboravljamo na mreže stajačice, a problemi se razlikuju za jedne i za druge, a selektivnost je i za one međuprostore, a ne samo veličine. Ako se želimo odmaknuti od tehničkih mjera, koje su opcije? E, u savršenom svijetu ako bismo u potpunosti za pet godina mogli provoditi obvezu iskrcavanja ulova e, imat ćemo potpuno dokumentirani ribolov e, cijeli e, ulov će se ubrajati u kvotu bit će niska cijena za male ribe i ekonomski poticaji će biti tu e, neće se loviti mlada riba i mlađ ali to se neće dogoditi preko noći Dakle, treba će vremena da se e, optimizira ono što želimo uloviti i minimizira ono što ne želimo. Mi smo e, u mojoj zemlji uklonili neka tehnička pravila, rekli smo učinite, e, lovite kako hoćete, ali da vidimo hoćete li e, smanjiti odbacivanje. Neki su uspjeli smanjiti odbacivanje, neki su zadržali količinu odbačene ribe, ali su više ulovili pa su imali bolji ekonomski profil, a neki su više lovili, ali i više bacali. Pa smo rekli dobro, probajmo onda naći nešto drugo. Dakle, ovo je zanimljivo promatrati kao e, pokus. No, budući da svijet nije savršen, e, što će se dogoditi? s obvezom iskrcavanja ulova. Ako uklonimo tehnička pravila, uklonit ćemo jedini mehanizam e, koji održava veličinu okana, jer e, će onda industrija moći koristiti bilo koju veličinu okana. Stoga postoji rizik da obzirom da neće e, postojati više na mjere, selektivnost bi mogla opasti. Rizik je gori ako imamo postepenu provedbu od sada do 2019. neka e, područja će imati e, vrlo strogo regulaciju i strogu obvezu iskrcavanja ulova ali postoji rizik da će se onda e, krenuti na manje e, veličinu okana kako bi se e, izbjegla ta obveza odnosno kako bi se riješilo. E, neka, neki fondovi e, su u oporavku, ali je taj oporavak još uvijek e, krhki. Ako budemo griješili možda nećemo postići oporavak. Dakle, što učiniti ako želimo ukloniti tehnička pravila? Postoje dvije opcija. Jedna je e, zadržati selektivnost, ali postaviti e, kvotu e, kad je riječ o ulovu, na primjer mlađi ili odrasle ribe. Ako pokažete da možete na primjer izbjeći bakalare, onda ćete dobiti više dana dakle dati neke ciljeve ribarskoj industriji kako bi se uklonila tehnička pravila. E, to je vrlo atraktivno jer upravo to je duh obveza iskrcavanja ulova. Imamo e, cilj i kao što smo vidjeli to zbilja može potaknuti inovativne vještine industrije koja će razvijati vlastita rješenja. Ali to nije lako jer nije lako pratiti te ciljeve, e, praćenje ulova e, i e, druge stvari koje treba pratiti to nije lako jer je potrebno imati pouzdane podatke, a to i nije e, dovoljno dobro jer ne znamo kakva će biti populacija e, na godinu. Ali to možete primijeniti samo ako znate što je sve ulovljeno. To se ne može koristiti e, ako nemamo kvalitetu ulova. Što možemo učiniti E, kako bismo e, olakšali taj prijelaz, ukloniti pravila sada, a postići cilj za nekoliko godina. Moramo pripaziti e, da se stvari ne pogoršaju prebrzo, možda bismo mogli e, nametnuti istu veličinu kao do sada ili tražiti da se dokaže jednako vrijednost mogli bismo zadržati malu veličinu okan e, kao što imamo e, sada po zemljama, na primjer u planu za bakalar ili bismo mogli reći pa još uvijek možete odbacivati, ali da bi se pripremio put za obvezu iskrcavanja ulova morate dokazati da imate neku napravu koja će omogućiti selektivnost. Dakle, e, dolazi u obzir bilo koja metoda metoda ili možemo reći ako, ako lovite na ovom području ne možete imati e, manju veličinu oka od određene veličine. Dakle, postoje e, razni mehanizmi zaštite koje možemo razmotriti. E, nisu atraktivni, ali bi se primjenjivali samo od ovog trenutka pa do potpune primjene obveze iskrcavanja ulova. Ali ne možemo jednostavno e, prijeći na novi način e, u jednom danu. Imamo određene sudionike i određene koreka koje moramo poduzeti. Prvo, moramo vidjeti kako bi funkcioniralo upravljanje na temelju rezultata. Tko su sudionici i koja su pravila? E, tko mora održavati selektivnost? Što se treba postići? Kako postići taj cilj? Kako provjeriti je li cilj postignut? I e, tko to može? Dakle, ovo je vrlo opće razmišljanje o upravljanju na temelju rezultata. Dakle, nije riječ da uopće nema kontrole. Kontrole ima jednako kao i prije, e, samo je druga vrsta kontrole. E, ako ćemo preći na upravljanje na temelju ciljeva ili rezultata, onda je ključna pravilna dokumentacija cijelog ulova. Jer ako znamo točno što se lovi gdje i kada, onda ćemo vrlo lako e, moći reagirati. Dakle, odgovornost je na kapitanu broda e, da prijavi e, cijeli ulov a onda mu možemo dati alat da dokumentira da on postiže taj cilj i e, u tom slučaju možemo ukloniti tehnička pravila. To je potpuno dokumentirani ribolov. U Danskoj e, imamo jedan način e, na primjer prijavljivanje e, odbacivanja e, u e, dnevnicima dakle kad je riječ o kamerama vidite usporedbu dakle sivi ovi sivi su bez kamera a crni s kamerama dakle E, samo oni e, dragovoljno prijavljuju e, odbačenu ribu. Stoga imamo dobre podatke o ulovu. Dakle, moj zaključak je da tehničke mjere koje postoje već ne dugi niz godina ne E, funkcioniraju dobro s obvezom iskrcavanja ulova, ali su e, stvorile okvir za minimalnu selektivnost i ovaj način e, koji nije jako udaljen od minimalne veličine za iskrcavanje. E, selektivnost je bitna, važno je e, zadržati i dokumentirati selektivnost, barem u tranzicijskom periodu ovo je prihvatljiv početak koji nije suviše udaljen od cilja maksimalnog održivnog ulova i zaštite mlađi. Prelazak na upravljanje e, na temelju ciljeva je velika promjena. Mi nismo e, upoznati dobro s tim, e, nemamo iskustva s tim, Dakle, prepreke za provedbu su dosta velike i ne smijemo ih podcijeniti. Teško je definirati ciljeve, što želimo postići, zašto, na temelju čega i teško je pratiti e, ciljeve e, koji nas zanimaju. E, kako ćemo to pratiti i što će se dogoditi kad se dođe do cilja. Dakle, ovo neće biti jeftinije, ali svakako može biti učinkovitiji. E, obveza iskrcavanja ulova, ako se bude provodila na pravi način, e, stvorit će upravo ovaj okvir. Dakle, upravljanje utemeljeno na ciljevima, selektivnošću. Imali smo puno E, proba, uloženo je puno energije, znamo da to može funkcionirati, ali za sada je jako važno prelazno razdoblje. Ako samo uklonimo tehnička pravila, a da pri tome ne razmišljamo o tome što se može dogoditi, ako uklonimo, odnosno e, ako e, uklonimo batinu, a da nismo sigurni da će mrkva dobro funkcionirati, onda to neće biti dobro. Puno hvala. Uh, Hvala na ovoj prezentaciji. Sada ćemo brzo prijeći na sljedećeg govornika. Pozivam gospodina Juan Carlos Muneiro Cadilja, e, glavnog tajnika MAR iz Galicije. Izvolite, imate riječ. <coughs> Buenas tardes, señor presidente, Hvala vam predsjedniče, e, hvala e, vam svima što ste mi dali priliku da ovdje govorim o ribarstvu. Mi smo odgovorni u mojoj regiji za primjenu propisa, naročito što se tiče selektivnosti i svih implikacija odbacivanje, iskrcaj i tako dalje. E, da bih pogledao općenito e, situaciju i e, situaciju u malom rizbarstvu koja ima ogroman socijalni značaj u Europi i u mojoj regiji. I to se mora odraziti u zajedničkoj ribarstvenoj politici. Politika odbacivanja e, nije kontroverzna pitanje kako je primjenjujemo. E, općenito se prihvaća da je moramo provoditi E, nije pitanje hoćemo li tu i politiku imati ili ne, e, pitanje je kako ćemo je e, provoditi. U prvom redu da definiram veličinu problema. U 1994. godine brojke FAO-a 27 milijuna tona je odbačeno između 1998. U 1998. Eh, se to smanjilo za 20 milijuna tona. Mm, eh, osam posto eh, od cjelokupnog ulova je odvačeno. To je procjena iz 2005. godine. E, razna istraživanja e FAO-a pokazuju da se e, odbećan, količina odbačene ribe značajno smanjuje. To je značajan napredak. Ima to ekonomski i socijalni značaj E, mjere menadžmenta koje se upotrebljavaju nisu nove, ali se sada sve e, strože primjenjuju. Odbačen e, udva, ulov se sve više iskrcava i koristi za ljudsku prehranu i za poljoprivredu. za administraciju ovdje imamo i moralni problem i pitanje e, tehničko. E, ako odbacujemo ribu, bacamo je u more, to je e, zapravo gubitak. A drugi problem koji imamo sa politikom odbacivanja jeste kako možemo sektor e, prisiliti da se pridržava propisa o odbacivanju. Što se tiče obveze iskrcaja, e, ribarstvo je složena materija, imamo razne tipove ribarstva i stoga moramo biti fleksibilni u e, primjeni politike. I moramo se to prilagođavati regiji, zemlji i specifičnim potrebama Imamo, e, imamo i malo ribarstvo i e, veliko ribarstvo, imamo i pitanje tržišta. A i pitanje e, plovila, ribarskih plovila koji love u stranim vodama. Moramo također osigurati sustave nadzora kako bi se politika odbacivanja dobro i striktno promjenjivala. Danas je problem e, da imamo tešku situaciju. Imamo, imamo propise koji se mogu različito interpretirati i e, tu imamo onda nedosljednost. A što je potrebno jeste dosljednost, konzistentnost. E, obveza iskrcaja je izazov za sve ribare po novim propisima u našoj regiji sumnjamo da li se sadašnja ribarstvena politika može dobro primjenjivati. tu imamo i pitanje oporezivanja. To je odlučujuće kad se radi o obvezi u e, iskrca naročito u miješanom e, ribarstvu tu imamo promjene e, za razne vrste i veličine ribarskih poduzeća. E, naravno, e, sve su to praktični problemi primjene obveze i izgrca kod miješanog ribarstva. Koje su ovdje mogućnosti? Moramo imati regionalni e, pristup e, planovima e, odbacivanja. Moramo imati mjere koje su podešene specifičnim potrebama regije. Na tome još treba poraditi, na toj fleksibilnosti. Neki puta tehničke mjere koje se i obveza iskrcaja mogu dovesti do suprotnih e, e, zahtjeva. E, u prošlosti su ribari morali odbacivati i stoga smo imali mnogo žalbi na propise. Minimalna veličina ulovljene ribe Eh, odbačaj, eh, zatim eh, veličina oka i tako dalje. Sve, svi ti kriteriji se moraju uzeti u obzir. Morate biti svjesni toga da ribari nužno imaju slučajni ulov. Ovdje imamo niz suprotnosti, kontradikcija u vezi sa e, obvezom iskrcaja i zabranom e, odbacivanja. E, prevodioci se tuže na brzinu kojom govori govornik. Kao što sam rekli, sadašnji propisi se zasnivaju na imamo e, propis 1380 e, koji se ne 1380 e, kroz 2013 koji se sada primjenjuje sadašnje mjere o E, omogućavaju e, državama članicama da se pridržavaju svojih kvota. Dat vam primjer onoga e, što sada opisujem. S desne strane vidite ukupan ulov bez kvote ima 4,5%, 9% slučajnog ulova. E, e, s lijeve strane 100 e, godišnja kvota, a ukupno ulov je bio 50. Pitanje je što se događa, je li onda kupujete više kvote ako niste ispunili kvotu? Kad ste došli do granice dozvoljenog slučajnog ulova. Kao što sam rekao, E, e, ili prestati loviti ili e, kupovati kvotu, dodatne kvote. Kakva je situacija kod plovila koje su imaju maksimalni ulov? Plovilo E, nastoji e, povećati ulov e, da, time da kupuje ribu od drugih ribara. Sad imamo prenosive kvote. A što je ako nema kvote koje biste mogli kupiti, kupiti od drugih ribara? U primjeru koji dajem može se desiti da e, plovilo koje e, ima kvotu od 100 mora e, kupiti dvije kvote kako bi ispunilo tu kvotu 100%. to pretpostavlja da ribari imaju resurse, novce, novac da kupe te dodatne kvote. E, to isto znači da e, imamo e, kapacitete u moru koji nisu iskorišteni i to je situacija u ovoj, ovom propisu u članku 2. E, govori se o koristima e, e, za socijalnu situaciju, za zapošljavanje i tako dalje. Pitanje kako možemo primijeniti obvezu iskrcaja i obvezu e, neodbacivanja. Moramo naravno e, pravilno primjenjivati propise. E, isto tako moramo imati regionalne planove odbacivanja što bi moglo pomoći pri rješavanju problema. A treba uvesti i nove mjere i njih treba progresivno primjenjivati. E, to znači da moramo imati e, novi okvor za primjenu e, zajedničke ribarstvene politike. Mjere moraju biti podešene individualnim i specifičnim potrebama regija. Ovdje Mm, imamo progresivnu implementaciju obveze iskrcaja. E, morat ćemo imati regionalnu suradnju za primjenu planova odbacivanja. E, imamo, tu postoji dakle potreba za neke prijelazne odredbe. Općenito govoreći, mi podržavamo obvezu iskrcaja i zabranu odbacivanja, ali problemi se javljaju kod primjene i provedbe propisa. Ne smijemo zaborati e, da u Galiciji ribarstvo je od vitalne važnosti za preživljavanje stanovništva. Dati ću nekoliko primjera što se dešava u ovoj situaciji malim ribarima, malom ribarstvu. Sada u malom ribarstvu mm, mm, izgleda kao da je zaboravljeno u europskim propisima Nemamo dobre postupke odlučivanja, mm, direktno nas, e, na nas utječe obveza iskrcaja. Ne, nemamo e, nikakav fleksibilan režim za e, malo ribarstvo i nemamo nikakova izuzeća za malo ribarstvo. Malo ribarstvo se često previđa u diskusijama o odbacivanju na europskoj razini. Naravno da smo svjesni e, teškoće s kojima se suočavaju e, mali ribari. Europski e, parlament se bavi i specifično situacijom u Galiciji. Međutim, općeniti govoreći, e, malo ribarstvo je relativno zanemareno. E, ovo, to se odražava u ovom diagramu. Ako pogledate 900 mm, e, znanstvenih članaka o odbacivanju, samo 64 ih se bavi malim ribarstvom. U Galiciji naročito malo ribarstvo je vrlo važno e, i ekonomski i socijalno jer imamo e, velik broj malih ribarica. E, tisuća malih ribarskih brodova broj ribara u dobi od 30 do 40 godina je velik 90% naravno ribara su muškarci. E, ribarstvo e, i e, učestvuje sa 0,5% u BDP-u Galicije. Trebamo dakle poseban pristup politici odbacivanja za regije. Trebamo jasne propise moramo reći e, koji, e, e, koja plovila smiju loviti, s kojom opremom, u kojoj sezoni, koliko sati ribari smiju loviti i tako dalje. Zatim imamo pet tipova opreme za e, ribarska plovila koja se moraju koristiti u rotaciji. Moramo imati poseban sustav nadzora za malo ribarstvo. Taj bi sustav nam dozvolio da e, vidimo e, koliko se ribe odbace u, na primjer u Galiciji. Ovdje vidite razne ribarske zone u Galiciji gdje je malo ribarstvo od velike važnosti i vrlo aktivno. Ovdje vidite diagram e, različite e, stope odbacivanja u malom ribarstvu. Ovo su mala plovila ispod 20 metara dužine, a ovdje E, opte vidite e, opremu e, i vrstu riba koje se love. U ovom diagramu vidite opet razne vrste opreme u, koja se koristi u Galiciji. Važno da se tehnički propisi za malo ribarstvo podešavaju potrebama ribarske flote Ovdje vidite diagram koji pokazuje e, situaciju sa povlačnim e, potegačama. Moramo prikupljati e, podatke i kategorizirati opremu. E, kao i vrste ribe koja se lovi. Moramo dakle imati jasne propise e, i uvijek držati na umu važnost malog ribarstva za određene regije moramo uzeti u obzir mogućnost e, izuzeća za malo ribarstvo. Jer tu imamo relativno nisku stopu odbacivanja. Također imamo problem da zabrana odbacivanja može e, sa sobom donijeti visoke ekonomske i socijalne troškove. Kao što sam na početku rekao, moramo imati e, bolju suradnju između regija, e, raznih e, regija i znanstvene zajednice mm, kako bi se propisi ravnali prema potrebama regija. Moramo imati diferenciran sustav za malo ribarstvo zasnovan na njihovim potrebama. Hvala na prezentaciji. Sada ćemo imati zaključnu riječ e, profesora Michaela Heatha e, sa sveučilišta u Strathclyde u Glasgowu. Izvolite, imate riječ. Yes, uh, thank you, Mr. Chairman, and thank you for the Hvala gospodine predsjedatelju i hvala na pozivu da se obratim ovom odboru. Ja dolazim iz jednog odjela za matematiku gdje se specijaliziramo za primjenu e, statistike i matematike na probleme ribarstva. Dakle, mnogo smo vremena e, proveli na moru i imamo iskustva vezana za probleme ribarstva. Ono o čemu bih danas govorio je e, poboljšanje selektivnosti u ribarstvu koristeći e, primjer e, ribarstva na Sjevernom moru i da vidimo koje su koristi poboljšanja selektivnosti i koji se ciljevi mogu postaviti za poboljšanje selektivnosti. Kao prvo želio bih vam pokazati jedan izvod iz jednog rasprave, jedne rasprave u parlamentu Ujedinjenog kraljevstva u kojem se raspravilo o E, uvođenju minimalnih e, veličina za iskrcavanje zato što e, je dolazilo mnogo malih plosnatica koje su bile samo dobre kao gnojivo, dakle trebalo ih se baciti i u završnoj fazi debate jedan od zastupnika u parlamentu je rekao Predloženo namet minimalne veličine e, iskrcaja će samo spriječiti prodaju male ribe, ribe a ne njen ulov. E, dakle, treba još uvijek e, spriječiti lovljenje malih riba dok se lovi velika riba za komercijalne svrhe a to zakonodavstvo neće imati nikakve koristi za, e, za, za očuvanje okoliša. Ne znam možete li pogoditi koje godine se vodila ta rasprava. Bilo je to 1898. Dakle, odbačaj ribe i ulova nije nov problem, on se javlja već dugo, a pitanje male ribe još uvijek postoji. Dakle, radi se o e, Sjevernom moru, a plava linija je ovdje količina plave ribe koja je odbačena e, kod lovljena bijele ribe na Sjevernom moru u tisućama tona. I ova plava sjena je naša e, interval od 90% u ovom procjeni tona odbačaja. Crvena linija je odbačaj premale ribe. Dakle, većina odbacivanja radi se o premaloj ribe, a ne ribi iznad kvote. Dakle, problem je da hvatamo ribu koja je premala. U centru imate jednu e, tabelu za najmanju veličinu ciljnih, e, ciljnih e, ciljnih vrsta od 24 cm do 17 cm. Dakle, kao što vidite, jedan E, ribar će e, loviti nije, nije moguće da će jedan ribar loviti e, samo ribu veličine. Ovdje su na ljevoj strani slučajni ulovi za koji ne postoji minimalna veličina, međutim postoji de facto minimalna veličine. Dakle, mala riba nema komercijalne vrijednosti, neka riba ima E, komercijalnu vrijednost, ali manju nego za ciljnu vrstu. Dakle, od 40 e, cm e, do 25 cm za određenu ribu. Najmanja minimalna veličina će se usporediti sa referentnom veličinom koja neće biti neće biti zakonito prodavati ribu koja je manja od te veličine. Što se u stvari dogodilo? S desne strane imamo e, sliku e, ukupnog ulova u plavoj, plavoj krivilji, a e, crvene, crvene, crveni stupci su zapravo ono što je ulovljeno. Dakle, onaj ulov koji je, izbačen, koji je odbačen tijekom vremena se povećao. Dakle, e, danas e, se radi o 35% e, kada se radi o težini odbačenog ulova. To znači da populacija i fond svih vrsta riba na Sjevernom moru se sastoji od manje ribe nego što smo imali prije 40 ili 30 godina. Dakle, manji pojedinci, e, ciljne skupine, dakle, izmijenila, izmijenio se sastav opće populacije, ta, te ribernine ne narastu do te veličine. Dakle, ovo je sastav e, te vrste. E, još uvijek je e, i e, iverak riba koja se najviše baca, ali i druga riba koja je usputni ulov postaje sve važnija. Dakle, to su male ribe koje nikada ne narastu do velike veličine. Dakle, ne radi se o problemu da se lovi iznad kvote, nego kako izbjeći ulov male ribe. Sad bih krenuo dalje i postaviti Ključno pitanje je koja je sudbina tog, te odbačene ribe u ekosustavu i što će se dogoditi u ekološkom sustavu ako hvatamo samo e, komercijalnu ribu. Dakle, bačena e, riba nije nešto što je e, neobičajeno. Svugdje na svijetu vidimo primjere gdje e, odbačene, odbačeni otpad e, zapravo e, hrani divlje životinje. Dakle, vidite ovdje jednog poljoprivrednika koji hrani ovce i gdje ptice uzimaju ostatak te te hrane. U slučaju ribarstva mi bacamo stvari, a divlje životinje mogu kapitalizirati na to, bilo E, kao izvor hrane, dakle strvinari koji mogu e, iskoristiti taj materijal. A imamo i oportunističke vrste ili neizravno putem e, kaskadnog učinka kroz prehrambeni lanac gdje u stvari koristimo jednoj vrsti u lancu prehrane. Dakle, to se zove prehrambena kraskada evo ovaj crtež e, pokazuje što se događa u morskom svijetu. Bačena riba počanje, postaje e, hrana e, za neke ptice, za neke druge ribe. Dakle, hrani se životinje koje žive na dnu mora, a ta trupla se vraćaju u ekosustav i pomažu održavanju prehrambenog lanca. Dakle, ono što smo u Glazgovu učinili, učinili smo jedan, jednu kompjutersku simulaciju cijelog tog sustava od e, trupla, odbačenog dijela planktona, e, riba, sve e, dalje do sisavaca i ptica. Dakle, sve to se odnosi na otpadni dio mora. E, za pelagijske ribe, zovemo to baseline model. I onda e, smo još dva puta e, proveli taj model sa obvezom iskrcavanja i dobili smo dva različita scenarija za poboljšanu selektivnost i onda smo usporedili ta dva scenarija sa polaznom točkom. Dakle, scenarij E, odbačene ribe koja je e, iskrcana e, znači da flota i dalje lovi ribu istom, istom brzinom, međutim umjesto da odbace tu ribu moraju je iskrcati. Kada se radi o scenariju poboljšane selektivnosti, to je obrnuti ekstrem, nema, nema promjene od kvota za iskrcavanje, E, ali ne smijemo odbaciti. Dakle, moramo selektirati e, ulov. Ovdje očekujemo da će industrija riješiti problem i izabrati na koji način, gdje i kako loviti kako bi lovili samo komercijalnu ribu. Dakle, možete e, to smatrati jednim e, pristupom upravljanju na temelju rezultata. Ovdje smo pokazali e, dva različita scenarija. Kada strelice idu na lijevo, u negativni dio, znači da postoje negativni učinak na e, bilo koju komponentu e, ekosustava na koju se odnosi ovaj stupac. Dakle, ovdje e, uspoređujemo scenarij gdje moramo sve iskrcati i kao što vidite postoji negativni učinak na e, bentosne ribe i na e, mesoždere i e, i sisavce. Ali kada to usporedimo s drugim scenarijom, poboljšanje selektivnosti, sada ne lovimo ono što odbacujemo, nego donosimo na obalu samo komercijalnu ribu. Ovdje ima jako mnogo koristi za očuvanje i e, ptica i sisavaca koji e, kaskadno idu kroz cijeli taj prehrambeni e, sustav. Dakle, ta prehrambena kaskada ide kroz cijeli sustav sa pozitivnim i negativnim učincima, ali kada se radi o scenariju poboljšane selektivnosti imamo pozitivne učinke. Ključni zaključci koje želim e, iskazati je da većina e, sadašnjih, sadašnjeg odbačenog ulava u e, Sjevernom moru su premale ribe i slučajni, slučajne vrste, a ne ulov iznad kvote. Možemo zamisliti jedan cilj kada će ulov e, se sastojati samo od komercijalne ribe. To je teško, ali ciljevi jesu e, teški jer nas e, drže budnima i u pravom smjeru. I svaki napredak prema tom cilju smanjuje smrtnost riba, a to ima veliku, veliki potencijal vezano za očuvanje vrsta. A isto tako na taj način dobivamo najbolje, najbolje stope najvećeg održivog prinosa E, na najveću moguću mjeru povešava e, gospodarski povrat i isto tako pomaže e, postizanju ciljeva bioraznolikosti okvirne direktive o pomorskoj strategiji. Hvala. Hvala lijepa. Sada pozivam članove da postavljaju pitanja našim stručnjacima. Možda bi e, komisija željela dati e, određenu primjedbu na ovaj dio. Hvala lijepa, vrlo kratko. Mnogo je rečeno u ovom drugom dijelu, posebno o e, složenosti upravljanja svi se suočavamo sa obvezom iskrcavanja koja načelno izgleda jednostavno, dakle iskrcate sve što ulovite, međutim s druge strane pokazalo se da je to mnogo složenije. Dakle, to je ono što je ovdje spomenuto. Kao što je Klara Urih rekla, čak i u tehničkim mjerama izgleda vrlo jednostavno razmišljati o upravljanju na temelju ciljeva da se odmaknemo od tih e, složenosti i detalja međutim ako to učinimo moramo znati da ćemo pokriti sve potrebe o tome smo razgovarali s vama i sa vijećem, sa uredbom Omnibus i tu smo vidjeli da postoje problema, problemi koji se ne mogu jednostavno riješiti izmjenom nekog malog pravila jer je sve vezano za sve ostalo. A isto tako smo vidjeli da ovo, e, ovo upravljanje na temelju resursa koji nam omogućava da zaista pogledamo rezultate, a ne da e, na ne da uređujemo to sve sa detaljnim pravilima e, bi, bila naš, bi bio naš izbor za budućnost. Mi smo svjesni da to kolektivno e, znači e, i time da zapravo vjerujemo u to i da zaista moramo vjerovati u ove promjene koje su pred nama. Neću ulaziti e, u, prezentaciju gospodina Maneira zato što je on dotakao dvije stvari o kojima se danas ne razgovara. Dakle, nešto vezano za malo ribarstvo o kojemu ćemo govoriti sutra, pa ćemo možda sutra malo o tome više reći međutim zajednička ribarska politika u stvari je usmjerena prema malom ribarstvu. To sam već rekao, 80%, neovisno o definiciji, ili 85%, 90% naše flote su flote malog ribarstva i zato naše politike su usmjerene uglavnom na malo ribarstvo možda ne na sve segmente te flote, međutim pokušavamo što je više uzeti u obzir e, malo ribarstvo i njegove izazove. druga stvar vezana je za relativnu stabilnost. Znamo iz pregovora o novom, e, o novom uredbi da je relativna stabilnost e, potvrđena, dakle nema smisla ponovno otvarati raspravu o tome Dio fleksibilnosti koje stvaramo e, u obvezi o e, iskrcavanju je vezana za relativnu stabilnost. Dakle, u upravljanju ribarstvom, e, u upravljanju kvotama i uzorcima ulova moramo nekako zadovoljiti te promjene, a opet zadovoljiti i okvire relativne stabilnosti. Države članice imaju veliku odgovornost da osiguraju da, eh, da mogu fleksibilno upravljati eh, kvotama kako bi eh, ostvarili izazove obveze iskrcavanja. Isto gospodin Hit je pokazao da ako pravilno odaberemo da ćemo imati koristi. Dakle, njegovi zaključci su još uvijek ovdje na ekranu pa ću stati na tome. Hvala. Hvala lijepa. Da, i ja vam želim zahvaliti svima na vašim izlaganjima. Siguran sam da smo svi uvjereni da je ovo veliki izazov. Čuli smo i kako je Michael Heath rekao, govoreći o britanskom e, zastupniku e, u parlamentu da se o tome govori od 1898. godine. Jasno je da političari nisu uvijek donosili one odluke koje su željeli biolozi, a upravljanje isto nije uvijek imalo one rezultate koje smo željeli. Stoga sada želimo reformiranu zajedničku ribarstvenu politiku. A ovdje je najbitnija suradnja. Moramo surađivati s industrijom, moramo surađivati sa znanstvenom zajednicom, sa znanstvenim savjetnicima i biolozima a također bismo možda mogli osnažiti i suradnju u savjetodavnim vijećima sa znanstvenicima i biolozima kako bismo imali bolje znanstvene savjete. A često vidimo da kada dobijemo podatke od znanstvenika da su ti znanstvenici 4-5 godina zastarjeli, no kada dobivamo podatke od ribara, to su uvijek najnoviji podaci. Možda bismo trebali imati fleksibilni pristup e, ribarskoj industriji jer će nam to omogućiti nositi se s ovim velikim izazovom. Moramo slušati jedni i druge, moramo paziti da savjetodavna vijeća, e, znanstvenici, biolozi, industrija, da e, se svi čuju, da se njihov glas čuje i da se uzme u obzir jer ćemo u suprotnom opet morati mijenjati ribarstvenu politiku jer opet neće funkcionirati kako treba. Govoreći o suradnji, Čuli smo koliko je važno e, da e, ne e, stojimo čvrsto na svojim stajalištima i samo vičemo drugima što se mora učiniti. Moramo surađivati u ovom domu moramo osigurati odgovarajući okvir da bi sve ovo moglo funkcionirati. Hvala. Hvala predsjedniče. Mislim da zaključak profesora Heatha iz Škotskog sveučilišta Strathclyde e, e, je vrlo dobar i to pokazuje da strategija zajedničke e, e, politike, e, ribarstvene politike, da, to treba još jednom pocrtati. Najbolja metoda ulova je da imamo što više riba koje se mogu prodati od određene vrste. Naravno, 100% nikad nećemo postići. Mm, e, ovaj propis o iskrcaju nam kaže ako zaista e, se time služi ekosustav kao što se to događalo stotinama godina u tom ritmu. Mm, tu, se, tu sudjeluju i drugi, e, druge vrste riba mm, to nam daje e, materijala za razmišljanje. Stoga je potrebno da e, ono ono što smo, e, o čemu smo razgovarali u prvom panelu, da to dalje tjeramo. Da moramo imati selektivne metode ulova. I, i to se mora raditi uz potporu satelita dakle satelitsku pomoć. E, što je moguće manje odbačene e, ribe, e, što je moguće više velike ribe koja se može prodati i što će nam dati ekonomski sustav koji će odgovarati i malim ribarima. Za taj razvoj trebamo više novca, to je jasno proračun, e, e, kao što su rekli i druge, e, drugi kolege, mora biti namijenjen i znanstvenoj suradnji, dakle istraživačkim projektima. Mi imamo 580 milijuna eura za znanstvena istražavanja, imamo Horizont 2020, imamo i udaljena područja, E, regionalno ribarstvo i tako dalje i tako dalje. To mora biti naj, naš cilj da to postignemo u budućnosti i tu vjerujem da je, da, da je to vrlo zahtjevno. Uh, Puno hvala, gospođa Doc. Hvala. Prvo ispričavam se što danas nisam cijelo vrijeme bila ovdje, ali ja sam iz sjeverne Irske i jako je teško dobiti direktni let do Brisla. Upravo sam stigla, no želim nešto reći ovom odboru, a osobito komisiji. Naravno da želimo okončati praksu odbacivanja iako je to već dugo dugo godina problem želimo da tome dođe kraj i kao što su naglasili neki kolege naporno smo radili u okviru nove e, revidirane zajedničke ribarstvene politike da to postignemo no to nećemo moći postići bez suradnje pomoći i inovacije same ribarske industrije mi u Briselu moramo naučiti kako surađivati s industrijom a ne gledati na industriju kao na nekoga sa strane e, u kome se protivimo a drugo e, što me posebno smeta zbog problema s industrijom u Sjevernoj Irskoj je sljedeće. Kad surađujemo s industrijom i kad potičemo industriju da nađe rješenja da poboljša opremu, da poboljše selektivnost i kad se to znanstveno provjeri, onda u Brislu ne možemo dovoljno brzo djelovati da bismo omogućili korištenje te opreme. Dakle, zbilja moramo usvojiti način rada u Briselu kako u parlamentu tako i u komisiji e, koja će omogućiti korištenje inovacija koju industrija želi koristiti. Zahvaljujem povjereniku, mi smo se sreli u Sjevernoj Irskoj, možda ćemo naći rješenje, e, no to će trajati mjesecima, a da smo mogli brže raditi, to bi već bilo riješeno. Evo, ispričavam se što govorim o svojoj omiljenoj temi. E, hvala. E, sada ćemo se vratiti stručnjacima. Prvo gospođa Ulrich. E, govorit ću francuski, čuli ste moj akcent u priješnjem nastupu. Ja bih htjela odgovoriti na vaše pitanje. Mislim da e, management po rezultatima je upravo ono što trebamo. To je ideja da sve tehničke inovacije moraju naći svog mjesta u propisima. A e, svaki ribar mora naći ono rješenje koje mu najbolje odgovara E, svaki e, ribar ima e, različite probleme, ima različite kvote i različite vrste riba koje lovi. Mm, ova ideja upravljanja po rezultatima je stvarno je rješenje za budućnost Inovacije ne smije biti samo u e, zakonu, unesene u zakone, već se moraju i primjenjivati. E, naš je interes da imamo rezultate. Ako e, se brinemo za to da se postignu rezultati, a ne da kompliciramo propise o opremi, imat ćemo više rezultata Mislim da je to nešto što je vrlo zanimljivo, nije lako, ali je to budućnost za rješavanje ovih problema koji postoje već dugo vremena. E, mislim da e, ako ja se već divim onom što se e, dogodilo u posljednje tri godine u odbacivanju na, na primjer E, imamo suradnju između raznih e, e, država članica, između ministarstava. Mi sada surađujemo bolje nego ikada prije. Ne znam kamo će nas odvesti budućnost, ali imamo razloga da budemo optimisti. Uh, A sada gospodin Monero Kadilo, izvolite. Da. Mi ne stavljamo pod znak pitanja stabilnost e, kao pojam, kao koncepciju, ali e, vrlo je teško e, doći do cilja E, nultog odbacivanja i provedbe obveze iskrcavanja ulova. E, stoga je možda potrebna dodatna kvota kako bi jednostavno mogli uloviti e, svoju ciljanu vrstu e, po starim kvotama. U Španjolskoj imamo visoki kapacitet ribolova, a naše kvote su prilično ograničene u odnosu na naše kapacitete. Dakle, mi se ne protivimo zabrani odbacivanja ali e, e, to treba uvoditi postupno kako bismo do kraja provedbe ovoga još uvijek imali flotu jer u Galiciji e, imamo gubitak flote i konačno profesor Heath da hvala želim još nešto dodati Dakle, ne smijemo promatrati obvezu iskrcavanja ulova u izolaciji. E, to je način da postignemo maksimalne održive e, prinose. Ja sam znanstvenik, ja radim s ribarima i sa drugim znanstvenicima koji se bave ribarstvom ali ovo nije problem koji se tiče samo ribarstva i ekologije, ovo je i gospodarski i socijalni problem. Ja jesam optimist, ali da bismo postigli napredak i iznašli najbolje rješenje za ovaj problem, moramo objediniti i znanstvenike koji se bave ribarstvom i ekonomiste i druge stručnjake kako bismo razmotrili problem u cjelini, a ne izolirano. Hvala, e, u potpunosti se slažem s ovim što ste upravo rekli. Mislim da je najvažnija stvar koju moramo uzeti u obzir kad gledamo tehničke i regulatorne mjere E, je sljedeće. Dakle, moramo primijeniti regionalizaciju. E, ne možemo imati jedno rješenje za sve. Postoje različite karakteristike različitih područja. Moramo e, čuti što kažu znanstvenici koji rade na konkretnom moru, što kažu ribari. Moramo individualno sve razmotriti jer imati jedinstveno rješenje nametnuto iz Brisela ne bi imalo smisla i bilo bi pogubno. Stoga moramo eh, raditi eh, logično. Eh, zahvaljujem svima. Današnja rasprava je bila vrlo zanimljiva. Ovime zaključujem naše saslušanje. Sutra ćemo održati sastanak koji počinje u 10 sati prije podne. Zahvaljujem svima, zahvaljujem prevoditeljima i želim vam ugodnu večer. Hvala.